Ja. Predsjednik parlamenta. Ponovno nastavljamo sa zasjedanjem. Protokol jučerašnje sjednice na raspolaganju imate li napomena primjedaba? Ne vidim da imate, prema tome protokol je time usvojen i odabren.